Dakle, 68 članova se u skladu sa člankom 105 stavak 6 poslovnika izjasnilo protiv preporuke Ekon odbora, a riječ je o njihovoj preporuci da se ne dižu prigovori u vezi uredbe komisije od fourteen kojom se dopunja direktiva broj 59 iz 2014. Europskog parlamenta i vijeća od fourteen s obzirom na dizanje dakle prigovora u vezi rezolucije o financijskim aranžmanima, aranžmanima financiranja. Prema tome, preporuka će se e, staviti na glasanje sutra u četvrtak, a rok za podnošenje amandmana ističe danas u pet popodne, a rok za izjašnjavanje kako ćete glasati, da li pod odvojeno u dijelovima ili pojedine,